na eh, međuparlamentarnom sastanku između europske unije i švicarske i imali su eh, interesantne razgovore sa zastupnicima europskog parlamenta nadamo se da će sve to doprinijeti rješavanju sadašnjih razlika između europske unije i švicarske